Hvala gospodine predsjedajući. Htio bih e, obznaniti parlamentu nešto vrlo ozbiljno što se događa u Francuskoj republici i što ugrošava demokraciju i vladavinu prava. Radi se o kršenju osobnih sloboda jedan bivši e, predsjednik e, Republike, bivši ministar i bivši ministar i jedan e, odvjetnik bili su podvrgnuti prisluškivanju. Misli se da se ovdje, ovdje se radi o nedopuštenom kršenju osobnih sloboda. Ministar pravosuđa je demantirao da se tu radi o tome moramo se pobrinuti na poštivanje osobnih sloboda i prava e, svih e, građana e, ja tražim da Europska komisija ispita je li Europska, je li Francuska Republika zaista poštivala temeljna prava svojih građana u ovom primjeru. Hvala. Hvala gospodine Odi. E, ja ću informirati predsjednik o tome. Sada prelazimo na glasovanje. Počinjemo sa izvješćem Zala. Imamo e, poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi dali svoj e, glas? Glasovanje je zatvoreno.